proglašavam e, otvorenim e, nastavak e, zasjedanja sjednice Europskog parlamenta koja je prekinuta 12. prosinca. Zapisnici sa sjednica su na raspolaganju. Da li postoje primjedbe na zapisnik? Upravo mi javljaju da ne